odluku, ali moram to prenijeti e, predsjedniku koji će odlučiti o tome. Po pitanju odluke nekoliko odbora o stupanju u međuinstitucionalne pregovore u skladu sa člankom 69c stavak 1 najavljene prilikom otvaranja za e, sjednicu u ponedjeljak 28 e, svibnja. E, nisam zaprimio glasova, zahtjev za glasovanjem o odluci o stupanju u pregovore od zastupnika ili kluba zastupnika čiji broj doseže barem srednji prag, što znači da odbori mogu započeti s pregovorima. E, zastupnik Sulik e, se javio za riječ. Izvolite. Pekne. Pri včerajšom o návrhu na reviziju smernice za vrijeme glasanja e, jučer o upućenim radnicima nije bilo jasno o čemu glasamo. Stoga bih htio uložiti postupovni prigovor zbog jučerašnjeg glasanja o upućenim radnicima. Predsjedništvo je e, krivo reklo e, da e, imamo 37 korekcija u političkim klubovima. To je ogroman broj prigovora zbog kontroverzne prirode ovog dokumenta i nakon prigovora EPP-a nije e, ponovio glasanje. Mislim da e, moramo ponoviti ovo glasanje. Hvala, ali moram vam reći da to glasovanje o izvješću Moran Šeter i Junger Jus je bilo održano na potpuno transparentni način poštujući članak 59 poslovnika parlamenta koji previđa da je privremeni sporazum e, koji je prethodio e, glasovanju, da također je predmet jedinstvenog glasovanja, osim ako parlament na zahtjev političkog kluba ili odgovarajućeg broja e, zastupnika koji je jednak barem onom donjem pragu od 5% ne zatraži da se nastavi glasovati i o drugim amandmanima u skladu sa točkom 4 Dakle, u skladu sa zahtjevom e, kluba ENF-a da se glasuje o drugim amandmanima, znači to je stavljeno na glasovanje, njihov zahtjev je odbijen i zato je e, predsjednik dao na glasovanje cjelokupni